Okay, let's start. Good to see you back in the If I tell you Počinjemo lijepo je da ste opet ovdje u vječnici. Ako spomenem riječi kao što su e, solidarnost, jedinstvo, siguran sam da vam ove riječi puno toga znače. Dobrodošli u sjedište Europskog parlamenta o e, posebnoj raspravi o e, europskim snagama solidarnosti. To je inicijativa sadašnje Europske komisije. Zahvaljujem e, povjereniku Navračiću koji je danas ponovno po drugi puta s nama. Hvala vam što ste dakle domaćin ove rasprave. Vi ste povjerenik za obrazovanje, kulturu, e, mlade i sport i e, uvjeren sam da ima puno razloga da se bude ponosan na europske snage solidarnosti. U sljedećih 90 minuta puno ćete saznati o europskim snagama solidarnosti i e, prije nego što odete iz ove dvorane značite puno toga o ovakvoj novoj vrsti volontiranja. Što smo ovih dana bez društvenih mreža? Pretpostavljam malo toga. Iz tog razloga pozvali smo dva vrlo utjecajna blogera koje će nam možda dati neke, otkriti neke tajne o tome e, kako treba više reklamirati ovu inicijativu. A naravno tu će biti i glavni protagonisti e, udruge, e, korisnici i naravno dobrovoljci koji će nam nešto više reći o tome. Na web stranicama tjedna mladih može se pratiti ovo događanje, a također e, podsjećam vas da koristite i Twitter i e, molim dakle svima koji ste ovdje da na Twitteru e, nam šaljete e, šaljete poruke. Imamo dvije ključne riječi. Jedno je Youth Week, a drugo Solidarity Core. Dakle, šaljite pitanje i odgovore. Moje ću telefon koristiti da uputim pitanja povjereniku. Najprije ću se obratiti eh, povjereniku za kulturu mlade, sport i obrazovanje. Vi ste pokrenuli inicijativu eh, europskih eh, snaga solidarnosti koje postoje dvije godine. Zašto ste pokrenuli tu inicijativu? Dobar dan, drago mi je da sam danas s vama i da možemo razgovarati o europskim snagama solidarnosti. To je jedna od najuspješnijih inicijativa u mom portfelju do sada. Započeli smo kao e, zajedničke rad na tome da se na opipljiv način pokaže solidarnost u Europi. Također kako bismo pokazali europsku solidarnost i europski identitet europskim građanima. Iz tog razloga odlučili smo započeti ovu inicijativu za mlade ljude. Zato što ste vi mladi oni koji najviše podržavate europski projekt. Nadam se da ovi e, projekti nisu tu samo za e, vaš entuzijazam, i da ne služe samo europskim integracijama, već da ćete na taj način dati primjer starijim generacijama da se dakle angažiraju i da ih e, ponovno vratimo europskom projektu. Europske snage solidarnosti podržavaju lokalne zajednice posvuda u Europi bilo u nekim hitnim situacijama, ali isto tako kada se radi o pitanjima e, zdravstva primjerice i drugim bitnim e, društvenim događanjima. Ponosan sam na to što je ova inicijativa vrlo uspješna. Oko 124 tisuće kandidata imamo za europske snage solidarnosti i svakog dana sve više i više radimo u tim okvirima. Nadam se da će ova inicijativa u budućnosti biti i veća i uspješnija. Nadam se da će to istovremeno inspirirati sve koji nas gledaju putem interneta, a i e, sve koji su ovdje u dvorani. Pitanje je je teško ući u Europske snage solidarnosti, Jesu su tu potrebna neka posebna znanja ili vještine. Ne, jednostavno radi se o tome da treba uskladiti e, ponudu i potražnju. Dakle, ako netko želi volontirati i jednostavno kaže što zna raditi, ako kaže e, što ga motivira, E, možete naći neku udrogu koja će vam biti kako će vas prihvatiti a isto tako zajedno s drugima možete izraditi i e, vlastiti projekt rekli ste nam da je skoro 125 tisuća mladih ljudi reklo da žele ući u europske snage solidarnosti, a otprilike 15 tisuća je ili dovršilo svoj projekt ili trenutno su u europskim snagama solidarnostima. Što možete o tome reći? Pa, iako sam zadovoljan zbog toga, izvjesno je da u nekim državama imate aktivne mlade ljude koji daju veliku podršku europske e, solidarnosti u Španjolskoj, Italiji, ali i u Rumunjskoj. To su države koje su najviše aktivne. Naglasit ću međutim i e, ulogu Turske. E, mladi su Turci vrlo aktivni i velik broj kandidata imamo iz Turske. To je za mene vrlo važno. Jer dakle možemo ovdje um, učiniti nešto izvan e, granica naše zemlje, ali izvan granica Europske unije. Tako da možemo nešto smisleno dati mladim ljudima koji žive izvan Europske unije možemo im dati iskustvo i osjećaj da pripadaju toj zajednici. Mislim da je to najvažniji zadatak europskih snaga solidarnosti. Dakle, da se stvori atraktivna e, situacija vezana za europske snage solidarnosti. Recite nam sada nešto o mladim evropljanima. Mladi su evropljani aktivni i e, zalažu se ne samo za demokratsko društvo, već žele nešto napraviti i za dobrobit zajednice na europskoj razini. Recimo u Norči e, su mnogi bili aktivni, i to je bilo jedno od prvih mjesta gdje su djelovale europske snage solidarnosti. I tako je bilo i na mnogim drugim mjestima da se sklope prijateljstva, steku znanja ali isto tako i da se pomogne tim lokalnim sredinama i da se nešto načini za zajedničko dobro evropljana. Moje posljednje pitanje je kakva je budućnost europskih snaga solidarnosti? Što mislite kako će se one razvijati? U sljedećem dugoročnom europskom proračunu dali ste ambiciozan prijedlog. Može li to postati toliko e, značajan e, program kao što je to Erasmus. Pa, uspjeh europskih snaga solidarnosti može se usporediti s uspjehom Erasmusa. I e, jako smo povećali u sljedećem razdoblju proračun za europske snage solidarnosti 1,4 E, milijardi eura što znači da ćemo moći pokriti velik broj novih projekata. perspektive su dobre, trebate ostati aktivni i e, morate se zalagati za vaše aktivnosti i za intenzitet e, za samo razmještanje europskih snaga solidarnosti. Hvala lijepo što ste nam e, ocrtali ovu e, početnu sliku. A sada ćemo razgovarati s nekima od korisnika europskih snaga solidarnosti. Međutim, prije toga imate slušalice gdje možete čuti prijevod, ako se ne varam, na 22 različita europska jezika. Neki će među nama govoriti materinjim jezikom i ako ne govorite talijanski, treba ćete koristiti slušalice. E, hvala odmah e, prevoditeljima za vaš današnji rad. A sada pređemo na primjer e, gdje su se europske snage solidarnosti post pokazale vrlo značajnima. Spomenuli ste povjerenče Norču koje je 2016. godine bila mjesto gdje je došlo do velikog potresa. Toliko toga je trebalo ponovno izgraditi i tolikim ljudima bila je potrebna pomoć. Evropske snage solidarnosti poslane su tamo da e, se pridruže sveopćim e, navodima.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 bilo je mnogih, mnogih e, drugih e, dobrovoljaca, nekolicinu njih smo čuli sada. Jako mi je drago da ćemo danas govoriti o Norči. Nikola Alemano je danas s nama, on je gradonačelnik i Vi ste dakle e, iskoristili pogodnosti tog projekta. Hvala što ste došli s nama u Brisel. Također je s nama i Joe iz udruge Kora E, to je predstavnik jedne od udruga koja je bila u Norči, a Jack Anderson je također jedan e, čovjek koji je iz udruge koja je i dalje u Norči i koji će nam objasniti što tamo radite. I na kraju ćemo e, od Baše Grabovske koja je blogerica iz Gdańska u Poljskoj čuti i neka mm, neke pouke, a naravno Gdansk je grad gdje riječ solidarnost puno znači. Čućemo dakle još mnogo toga jer to sve zanima dakle europskim snagama solidarnosti. Za početak Joe Short i same udruge od koje sve krenulo. Imamo dakle e, nekoliko udruga zapravo jedan trokut udruge domaćin, dobrovoljce i korisnice. Kako je to počelo kod vas? Naša utruga nema sjedište u noći, već u Frazinjanu eh, su meno. Dakle, to je bio jedan drugi grad i mi radimo na programu Erasmus+. Eh, plus. U kolovozu je došlo do prvih potresa a nakon toga je došlo do um, potresa u listopadu. Osjetili smo dakle potres i sljedećeg dana smo sa sudionicima našeg programa e, gledali e, vijesti o tome i odmah smo shvatili da bismo trebali nešto napraviti nismo imali mogućnosti da bilo što napravimo, još nismo imali kontakt s gradonačelnikom. Međutim, e, talijanska nacionalna agencija i druge agencije iz područja zahvaćenom potresom e, su bile agencije s kojima smo klopili kontakt. I onda smo s gradonačelnikom došli do e, do toga da ćemo nešto napraviti i do kraja travnja smo e, podnijeli taj, podnijeli taj projekt i već smo preko ljeta imali prve dobrovoljce. Noća je nešto što moram reći da sam osjetio sasvim jedan posebni osjećaj. Zamislite e, grad u kojem su svi živjeli unutar zidina. I onda je došao potres, a sljedeći dan više ne smijete uopće hodati tim područjem gdje vam se do dana ranije odvijao svakodnevni život. Hvala vam što ste nas podsjetili na tu situaciju i sada situacija u noći je laka, ali tada je situacija bila strašna. Gradonačelniče, vi ste rekli eh, da, što ćete nam reći kako ste reagirali kad ste čuli da će doći dobrovoljci iz Europe da vam pomogu? E, prvo sam htio govoriti engleski, ali, ali samo vi govorite talijanski, nema problema. Kada su ti mladi ljudi stigli u Norču, Stanje u kojem smo bili bilo je izuzetno. Naime, grad je bio razrušen i nije postojalo baš niti jedno mjesto gdje smo ih mogli prihvatiti. E, ti su mladi ljudi spavali kao i mi po čatorima. Jeli su zajedno s nama po čatorima. radili su e, na istom mjestu gdje smo radili i mi, a to znači po ulicama. Susreli su se s osobama koje su bile potrebite. Naime, našoj zajednici bilo je zaista potrebno da im netko da veliku energiju, da im neko ubrizga energiju, a energija tih mladih ljudi, njihova radost i spremnost da budu korisni su bili značajni. U kratkom vremenu imali smo tri različite skupine koje su došle, a četvrta nam dolazi u srpnju. U početku su naši ljudi te mladiće gledali tako s dozom e, znatiželje, oni su jednostavno nosile bijele majice na kojima je pisalo nešto u nekoj boji. A onda su ti mladi ljudi zapravo ušli u našu zajednicu i počeli su e, razgovarati, komunicirati sa starijim ljudima iz naše zajednice, s mladim ljudima, s djecom, s invalidima u potpunosti su se stavili na raspolaganje. Sjećam se jako velikog broja događaja i <clears throat> ti su događaji e, sasvim pozitivno se odrazili na našu zajednicu. Naime, ti mladi ljudi su sudjelovali u svim socijalnim aktivnostima. Kada smo e, tisuće 17. godine e, na našoj bazilici e, upalili jednu baklju i to je bilo nešto vrlo simbolično vidjelo se, mislim imali smo e, predstavnike toga u Briselu i kad je ova djevojka iz Estonije koju ste vidjeli na filmu vidjeli upravo taj događaj i ona i to je bio dan estonskog nacionalnog praznika. Ta djevojka je prvi čas stala, ali nakon toga više nije mogla stati. Jednostavno je su potekle suze. I onda ti ljudi kako su ušli u našu zajednicu, nisu govorili engleski, naši stari nisu govorili <clears throat> mladi nisu govorili talijanski, oni nisu govorili naši stari engleski, ali počeli su igrati na karte, igrali su brišku i, i uspjeli su se sporazumjeti. E, također su radili na izradi keramika za naše božićno drvce onda su oni također se e, obukli u procesije koje smo imali za Božić, e, za Uskrs, na Veliki petak. Dakle, u svim tim značajnim momentima su oni bili tu kada je naša zajednica pokušavala pronaći tu normalnost kako bismo mogli e, dalje nastaviti živjeti. I sad su ti mladi dio nas. Uh, a sad e, okrećem se Jacku, on je dobrovoljac. Rekli ste da ste prvo u noći proveli dva mjeseca, vratili se u Švedsku na mjesec dana i da ste se onda ponovo odlučili vratiti u Norću. Možete li nam e, reći koje su to bile vaše svakodnevne zadaće kao dobrovoljca u Norčiji? Prva e, stvar je taj suživot sa ostalim dobrovoljcima, europskim dobrovoljcima koji pokušavaju poboljšati život e, tog e, mjesta. Ono što je jako važno je ta energija koja se osjeća. A što se tiče svakodnevnog rada, E, mi smo organizirali radionice, dramske radionice i posjećivali smo škole, organizirali događaje i jeste li e, komunicirali sa lokalnim stanovništvom i u kojoj mjeri govorite li talijanski? Da, govorim talijanski. E, iako ne baš najbolje, mogli ste u tom smislu komunicirati sa starijim ljudima i pokušavali ste pomoći. Mogu reći da komunikacija nije bila toliko teška bez obzira što postoji ta jezična granica, barijera. Važno je to da želimo pomoći. Da, govorili ste o tome da jezik e, nije nikakva prepreka. Možda je to poruka i za one koji se žele uključiti. Da, e, jezik je u određenoj mjeri prepreka, ali to je nešto što možemo nadići bez ikakvog problema. Tijekom cijelog vremena koje ste proveli u e, Norči, kako ste se osjećali što se tiče te vaše pripadnosti europskog, korpusu kao europski građanin. Kad sam dobio mm, šansu, mogućnost da nešto napravimo događajima koji se događaju u Europi, da napravimo ne samo dobre stvari, nego također i da pokažemo želju da se uključimo u, na primjer, obnovu određenih mjesta koja su bila pogođena nekim e, tragedijama u Europskoj uniji, to je nešto što je izuzetno važno što se tiče europskih snaga solidarnosti, znate što one mogu napraviti kako bi pomogla organizacijama kao vaše? Da li e, imate možda nekih sugestija za izmjene, za poboljšanje? Možemo reći da tu postoji određena fleksibilnost što se tiče programa i koordinacija je tu da pronađe način da najbolje pomogne. Mi smo u ovom e, trokutu koji ste spomenuli zbilja jako dobro surađivali da nismo uspjeli organizirati tu dobru suradnju, a jesmo sa eh, općinom, onda bi možda to sve bilo teže. No, u ovakvom kontekstu eh, smo zbilja uspjeli. Bez njih ne bismo to mogli napraviti. Oni također ne bi mogli ostvariti taj projekt bez nas, a da nismo imali dobrovoljca, on se ne bi proveo u djelo. Najveći izazov je bio da možda niste stalno zaposleni e, kad radite na primjer u nekom području koje je pogođeno nekom prirodnom katastrofom. E, dobrovoljci, ono što trebaju prije svega raditi je stupiti u kontakt sa lokalnim stanovništvom, uspostaviti tu komunikaciju, pokazati da im je jako važno da pomognu e, ljudima koji su dio tog europskog korpusa. Imali smo isto tako sudjelovanje u e, na primjer e, obnovi određenih zgrada, ali mi zapravo kao organizacija nismo znali kako se uključiti u te možda nekakve e, materijalne aspektne obnove. I onda smo na kraju zapravo shvatili da je najbolje da se uključimo i u ovaj socijalni dio, da je najbolje uspostaviti e, interakciju sa stanovništvom, a ne sad glumiti možda inženjera ili tako dalje. A Sada povjereniče vi ste u rujnu 2016. posjetili, zapravo 17. posjetili e, Norču i rekli ste da je to pravi primjer europske solidarnosti. Možete li nam nešto reći o svjedočanstvima i onome što ste čuli? Da, Giorgio je rekao nešto jako važno. Obnova takvih područja pogođenih prirodnim eh, katastrofama nije samo obnova eh, materijalne štete i materijalnog okružja, nego također i eh, pomaganje tome da se život vrati u ta područja, pomaganje zajednicama i Također u tom smislu Europske snage solidarnosti mogu tu dati i simboličku podršku. Za ljude je to izuzetno važno. Za njih je važno da su vidjeli taj signal iz drugih dijelova Europe da su oni jako važni, da su važni za te druge europske države, da ih se sluša i da im se pokušava e, pomoći. To isto tako može biti i ključan čimbenik u eh, održavanju određene zajednice. A sada pitanje za gradonačelnika. Kad je povjerenik eh, posjetio Norčiju, imali ste isto tako europske dužnosnike koji su posjetili Norčiju, a sad imate i dobrovoljce. Sve to čini mi se bio signal za vaše stanovništvo da niste, da niste sami. Smatram da e, putem e, korpusa solidarnosti u Europi je Europa postala bliža svojim građanima. To je bio način da se putem e, najmlađih europljana pokaže da ima E, materijala, da ima nečega gdje se svi europski narodi mogu više ujediniti. Radi se o solidarnosti koja, koju su pokazali. A mi smo zaista osjetili blisko svih europskih naroda putem europskih institucija koje su došli k nama i povjerenik Navračić je bio u našoj zemlji. Došao je tu i predsjednik Europskog parlamenta, povjerenica Kretu i predstavnici odbora regija. Međutim, ono što je zaista bilo e, bitno je dolazak tih mladih ljudi, njihove svježine koji su jednostavno nam približili sve europske institucije. Ti e, mladi su ljudi na taj način zapravo srušili sve barijere. Ne bih mnogo toga sada e, promijenio Jednostavno eh, bih eh, htio da oni jedino mogu malo dulje živjeti ovo iskustvo jer sam vidio kako odlaze nakon rada u našoj zajednici s očima punim suza. <laughs> And please send us your reactions via Twitter. Molim vas, pošaljite nam reakcije pomoću Twittera, hashtag e, European Corp, isto tako Youth Week. A sada Maša Grabovska je bila blogerica, influencerica na internetu. Vi ste iz Gdanjska, e, jako puno vas ljudi prati na internetu i to svakodnevno. E, vi ste čuli tu priču, dirljivu priču o ljudima, o solidarnosti, o obnovi zajednice. Je li je to isto tako priča koja se može dobro prodati pod navodnicima na internetu, iako ne volim to reći na takav način? Da, u svakom slučaju je tomu tako i ja sam e, imala oči pune suza kad sam slušala ovu priču. Radi se o važnom projektu u noći i važno je da dijelimo takve priče na internetu, na Instagramu, na YouTubeu, na blogosferi, sve je to e, pokretano emocijama, sav taj sadržaj koji stavljamo na sve te društvene mreže. Ljudi reagiraju na sadržaj koji vi stavljate i ako je tomu tako, onda ste e, jednostavno uspjeli. Naravno, u tom kontekstu vaš e, projekt se može dobro prodavati. Tužno je i možda nije prikladno da koristimo tu riječ, no u svakom slučaju vjerujem da je ovo nešto što može zainteresirati puno ljudi. Što bi bilo za vas e, interesantno da e, pratite, na primjer, Jacka u svakodnevnim zadaćama, u njegovoj komunikaciji možda s mladim ljudima, da li je to način da se bolje nauči o tome kako se zapravo ponašaju i što rade ti e, dobrovoljci na terenu. Čuli smo o tom e, trokutu koji je dobro funkcionirao i jako je važno pokazati i osobna stajalište, osobno motrište, na primjer, onoga koji pomaže, ali isto tako i druge strane. Ja sam isto tako malo proučila vašu Facebook stranicu. Jako je dobra ta stranica, možemo reći da dijelite jako uobičajene, ali dirljive priče. Te priče su o vama, o dobrovoljcima i svima koji pomažu. Moramo uvijek imati na umu te dvije strane projekta kao stručnjakinja mogu vam preporučiti sljedeće. Spomenula sam YouTube, mislim da E, nemate videa na, videa na YouTube-u. Da, imamo. Stavljamo puno sadržaja na YouTube. Možda ponekad ne dobijemo dovoljno lajkova, no u svakom slučaju komuniciramo i preko YouTube-a. Molim vas da lajkate našu Facebook stranicu. Možda biste jednostavno mogli stavljati svakodnevne postove o tome što radite svaki dan. Radi se o velikom projektu i ljudi bi trebali toga biti svjesni dobre vijesti, dobre priče se trebaju širiti. A što se tiče tih priča koje vi stavljate na internet, koje sve vrste priča dijelite s drugima? Neki imamo e, dobrovoljce koji prikupljaju priče od drugih. Svaki dobrovoljac treba, na primjer, napisati 500 e, e, znakova o svojoj biografiji, a nakon toga određeni koji su zaduženi za to slikaju i stvaraju sadržaj koji onda stavljaju na internet. Isto tako imamo i dugoročne dobrovoljce koje na početku prolaze kroz obuku o e, izradi videa i onda E, oni prate ne samo naš projekt, nego isto tako i druge slične projekte. Imamo website na kojem se nalaze svi takvi uradci, a isto tako imamo i na Europskim snagama solidarnosti e, sajt koji je posebno posvećen e, noći. Puno ste dali, ali puno toga ste dobili za uzrat. Možete li nam reći koje su vaši sljedeći projekti? Hoćete li se vratiti u Štokholm? Hoćete li nastaviti sa tim s mm, djelovanjem kao dobrovoljac? dobro je to pitanje. U svakom slučaju bih e, e, nastavio rad u svojoj zajednici. to ću napraviti jer sam vidio da postoji jako velika potreba za ljudima koji se zbilja uključuju u rad zajednice i koji pomažu članovima zajednice. Možda ću se i vratiti na posao, ne znam koji su mi još točno planovi. U svakom slučaju čestitamo na ovome što ste obavili do sada. Sad je jedna riječ za e, gradonačelnika. Možemo reći da Norča još nije u potpunosti obnovljena. Puno toga je pred nama. E, što će vam biti potrebno kao podrška od nove generacije dobrovoljaca? Mi očekujemo 16 mladih ljudi u e, sljedećem srpnju. Surađivat ćemo također s njima u nekim važnim igraonicama za našu djecu tijekom ljetnog perioda. u ovom trenutku nemamo na raspolaganju nikakav drugi način da im organiziramo e, to razdoblje. Znate kako su stanje škole i obitelji su vam angažirane u tome da ponovo uspostave normalnu funkciju svakodnevnog života u Norči i društva. Važno je da ta djeca prožive nešto pozitivno u tom okviru. Stoga se nadam da će mladi iz Europskih snaga solidarnosti još jednom na svoj način doprinijeti e, boljitku naših e, stanovnika, pomoći im da realiziramo ono zašto smo se odlučili nakon ovih strašnih potresa koji su nas svojedobno pogodili. Naš je izbor bio da ostanemo tamo gdje jesmo, na svojoj zemlji, u svom gradu. Mladi iz Europskih snaga solidarnosti postigli su to da naši ljudi znaju da nisu sami zbog toga jer smo e, s velike geografske udaljenosti dobili e, toliko ljubavi. Radi se čitam nizu uslužnih djelatnosti koji su normalno u nekim drugim kontekstima, ali mogu biti, zahvaljujući upravo njihovoj strasti, strasti i e, e, ljubavi tih mladih ljudi iz Europske snage solidarnosti, e, mogu biti mogu postati realnosti u razrušenom gradu poput našeg. Eto, tome se nadamo. Da će nam još jednom pomoći. Zbog toga što je ovaj trenutak za nas posebno težak. Nakon što su prvi put stigli u Norču, Reakcija je bila e, prepuna emocija i doista na dijelu je bila velika snaga karaktera. Od strane lokalnih stanovnika pokazali smo veliku volju da ostanemo u svojim domovima, u svom gradu. Međutim, trebaju nam i određene konkretne stvari, konkretne mjere, jer ponovna izgradnja nije isto što i mogućnost stanovanja u vlastitom domu. Ljudi koji se odluče ostati osim ponovno izređenih kuća trebaju i drugo. Njihova djeca moraju primjerice imati na spolaganju tečaja engleskog. Igrališta. To treba zajamčiti djeci. Stariji stanovnici moraju imati ljude koji će razgovarati s njima a mladi iz europskih snaga solidarnosti pomagali su i starijim stanovnicima. Odlazili su njihove kuće, odlazili su za njih u dučan u nabavku. Eto, to su primjerice neke aktivnosti, neke usluge koje su na nekom drugom mjestu koje nije razvoreno potresom možda normalne. Međutim, kod nas, a imamo i prećih stvari koje su nam trenutno na umu, nisu bile normalne. A upravo su nam mladi iz Europskih snaga solidarnosti vratili upravo to i na taj način nam omogućili povratak u kakvu takvu normalnost. Hvala. And a last conclusion, uh, I think the real challenge when we A sad, uh, kao zaključak, uh, možda je najvažnije izaći iz svojih okvira Lagano je komunicirati sa sličnim ljudima e, koji također razmišljaju o tome da budu dobrovoljci, no e, kako biste možda pokušali uvjeriti neke da postanu dobrovoljce, nisu o tome razmišljali? Imate li neke ideje? Možda bi isto tako bilo dobro da e, sve to možda postane malo atraktivnije pozvati možda i influencere e, kao ja da evo uz određenu naknadu upoznate, upoznate te ljude sa projektima i to bi onda bila win-win e, situacija. E, ako određeni ljudi e, vide da njihovi idoli, fenovi vide da ljudi koji jednostavno prate na internetu po pomažu drugim ljudima, onda bi i oni možda njih imitirali i pratili na tom putu. Možda želite reći da je potreban određeni magnet, određena osoba koja će privući druge. Da, čini mi se da tomu tako U svakom slučaju čini mi se da ćete biti dobro došli i da možete puno pomoći u e, gradu Noći. Želim e, po, e, zahvaliti gradonačelniku Noći Nikolu Alemanu na dirljivom svjedočanstvu, Jacku Andersonu koji je bio dobrovoljac, isto tako Barbari Grabovskoj koja nam je dala mnogo interesantnih ideja te također Joe Shortu predsjedniku udruke Kora. Hvala vam svima na sudjelovanju. Hvala. Hvala vam Ukoliko ste smatrali da je e, e, voženje bicikla dobro za vaše zdravlje, istina je. Iduća će priča ilustrirati upravo to, između ostalog, i da se bicikliranje može pokrenuti e,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 Another concrete example, Commissioner, this is closer to home. Evo još jednog konkretnog primjera kod vas, kod kuće u Mađarskoj u Budimpešti. Budimpeštanska biciklistička mafija, to je fantastično ime za ovaj projekt. Ovdje je Idliko Tolcona je predstavnica upravo te organizacije. Hvala vam što ste došli. Hvala i vama. Pjesak volim. Elizabeta Ružičić, vi ste iz Hrvatske. Vi ste eh, dobrovoljac i proveli ste mnogo vremena vozeći bicikl eh, po Budimpešti, grad vaših snova. Čak ste rekli jučer da ste napustili posao kako biste se pridružili snagama solidarnosti. Zanimljiva priča koju ćete nam ispričati kroz nekoliko trenutaka. Robert Weiss, vi radite u jednom e, centru za pomoć ljudima u e, Budimpešti gdje pokušavate dakle pružiti e, njim ono što im treba. Rećete nam nešto o tome. Zatim Paolo Rodriguez. Mnogi od vas ga znaju kao Chico Paolo. On je bloger, on je influencer. Živi u Francuskoj. Ukoliko želiš govoriti francuski, imamo dakle prijevod. Ako ne, engleski. Što god želiš. A sada želimo konkretno od vas čuti, dakle, kako da se više čuje i više zna o ovoj divnoj priči. Ildiko, ti si na neki način e, smislao ovo, ti si mozak koji stoji iz ovog projekta. Bicikliranje, solidarnost, sve je to prepuno akcije, angažmana. Kako si ti istupila u kontakt e, s Europskim snagama solidarnosti i na koji način su ti pomogli da ostvariš ovaj projekt? Ovaj program bio nešto novo u životu našeg e, projekta. Ja sam već deset godina e, zapravo radila na sličnim stvarima. 2017. stvorila sam ovaj projekt. I konkretno kandidaturu sam podnijela 2017. E, dva mjeseca kasnije. Nakon toga smo znali da je to odobreno skupili smo ovaj divan tim i krenuli s projektom. U ožiku prošle godine pridružili su nam se Ronja iz Njemačke i Lona iz Finske, a u lipnju nam je iz eh, Hrvatske stigla i Elizabeta. Projekt je dovršen u rujnu prošle godine. Ovo je doista bila fantastična ideja. Angažirati se na ovom projektu peštanska, biciklistička mafija doista je dobila veliku pomoć od ove tri mlade dame i mnoge su mogućnosti otvorili ovim projektom. One su i same, dakle, tijekom tih osam mjeseci kreirale vlastite projekte. U svakom slučaju se o na koji možemo računati. Možemo ga nastaviti i možemo ga ugraditi u vlastiti rad dobrovoljnog karaktera gospodin Peštanska biciklistička mafija je, jest dobrovoljan rad. Svi mi imamo e, normalne poslove, a, e, na projektu radimo u slobodno vrijeme. Upravo zbog toga, ove su nam tri mlade dame doista bilo od velike e, pomoći. Ronja je dakle krenula s projektom s djecom u Britanskoj međunarodnoj školi gdje radim ja. Elizabeta je stvorila krenula s projektom u prihvatnom centru za beskućnike gdje postoji e, mogućnost redovnog kontakta s njom koja pokušava riješiti njihove probleme. Cilj je projekta taj da poboljšamo uvjete života beskućnicima i internacionalizirati to pitanje. A sada Elizabeta. Stvari se moraju poklopiti, inače ništa od toga. Što se vašeg grada tiče, bio sam na internetu, gledao sam projekte i shvatio sam, da, to je to. Tu želim ja. Da, ja sam radila u Sisku, ja sam radila na moru u Hrvatskoj, u Dubrovniku. Sjećate se Game of Thrones, tamo je to snimljeno. Je bila ovo još jedna priča e, s interneta. Imala sam dobar posao, ali nedostajalo mi je nešto osjetila sam potrebu da budem e, dijelom nečeg e, većeg socijalnog karaktera. Bila sam na internetu i tražila sam tako jednog dana projekt u koji se želim uključiti i zatim sam naišla na budimpeštansku bicikličku mafiju. Pomislila sam, to je to. Tu sam se doista zainteresirala. Stupila sam u kontakt s Ildi, formalno sam se prijavila, e, spakirala kovčeg i krenula u Budimpeštu. Na licu mjesta uvjerila sam se da e, e, sam ispravno odlučila. Zašto je? Biciklistička mafija za mene predstavlja nešto potpuno drugčije. Oni rade, oni se bave terenskim radom, ne znam kako da to drugčije kažem. Pokušaju ostvariti ravnotežu između svojih e, svakodnevnih e, poslova i e, volonterskog rada. I zatim, unutar tog velikog projekta postoje mali podprojekti, što je doista iznimno zanimljivo. Imate pravo, a koliko ste bili u Budimpešti? Šest mjeseci. Vi ste s ljudima razgovarali o problemima s kojima se suočavaju, a ne govorite mađarski o, mađarski nije imao lak jezik. Kako ste pričali s tim ljudima? Obično bi stvarno bio netko tko govori engleski i e, mađarski, dakle putem prijevoda. A kako su ljudi reagirali na to? Vjerojatno su bili iznenađeni. Tu je djevojka iz Hrvatske koja je spremna pomoći i saslužati nas. Da, kad sam radila u centru za beskućnike, ljudi su mi se veoma obradovali. Također i mogućnosti da popričaju sa mnom. Neki od njih znali su i koju riječ hrvatskog. Bilo je veoma zabavno. Rekli ste da ste imali prije toga odličan posao u Dubrovniku gdje je sniman Game of Thrones, divan grad, sunčan, međutim bili ste u potrazi za nekim višim smislom, zar nije tako? Istina, istina i našla sam ga u Budimpešti. Na koji način to možete primijeniti kod kuće u Hrvatskoj? Zapravo se u Hrvatskoj nisam ni vratila. Niste. Da, Ostala sam u Budimpešti još nekoliko mjeseci, a nakon toga odlučila sam krenuti u Litvu i iz Litve u Njemačku, tako da sam sada u Njemačkoj. Gdje? U Stuttgartu. I što tamo radite? Upoznati sam vlastitoj majci i prijavila sam se e, na sveučilište u Amsterdamu. Znači, za vas je Budimpešta bila tek početak jednog e, dugog putovanja, na kojem vam želim sve najbolje. Roberte, rekli ste da se brinete dakle, za privatni centar u Budimpešti za e, beskućnike, ljude koji nemaju krov nad glavom. Recite mi, kako ste se vi kao volonteri integrirali u život takvog privatnog centra za beskućnike? Trebalo je provesti čitav niz stvari. Na početku smo i mi kao tim bili zbunjeni. Dakle, što ćemo, kako ćemo. Većina ljudi se naprosto prestraši. Međutim, Elizabeta je došla i na prvi pogled osvojila sve nas. Ne samo meni i moje kolege, već i ljude. Beskućnike u centru. Ostvarila je je veoma e, e, e, blizak kontakt s beskućnicima u centru i provodila je tamo svaki dan. I to se lijepo vidjelo već nakon nekoliko dana ili tjedana. Stvari tretmana, bila ta osoba beskućnik ili tko drugi, morate obrati pažnju na ljude, morate ostvariti vezu, a Elizabeta je to doista učinila u rekordnom roku i to na veoma uvjerljiv način. Doista nam je drago da je bila s nama u centru. Imala je neke odlične zamisli, postavila je važna pitanja, a isto tako dala nam je mnogo korisnih povratnih informacija. Ona je zapravo neki način bila outsider i u, i u fizičkom smislu, došla iz druge zemlje. Kakve su povratne informacije koje vam je dala? Ako su vam bilo tolike koristi? Ja u Centru za beskućnike radim već dvije godine, a ona je imala potpuno svjež pristup kako pristupiti dakle beskućnicima koji su u centru. Mogli smo odvojiti više vremena da pričamo s tim ljudima. Ja sam činio sve što sam mogao, međutim ona još više i na taj način je pružila tim ljudima veliku potporu. Mi se, nažalost, većine vremena obračunavamo s administrativnim aspektima, a ona je akcent rada stavila upravo na te ljude i na taj način nam pokazala nešto važno. Da, uvijek je dobro kad e, svježi par očiju izvana e, dođe i unese nešto novo u vaš rad. Ponovo pitanje za Elizabetu. Jeste li zahvaljujući ovom iskustvu shvatili da smo zapravo svi na neki način europljani, građani Europe? Ne postoje granice, ne postoje jezične barijere, to nije toliko važno. Ono što jest važno jest volja da se pomogne da se vlastite emocije ulože u to da se pomogne drugim ljudima. Nije li tako? Da, i na neki način prvi korak je veoma težak. Većina mladih to i želi, međutim nedostaje im e, smjelosti. Morali bi se odvažiti na to. Krenuti u neku drugu zemlju. I zatim vam se počinje otvarati vrata. Otvaraju se mogućnosti slijedom toga. Pogledajte mene, danas sam ovdje. Da mi je to netko rekao pred osam mjeseci, rekla bih, nema šanse, ali eto me. Recite kako su e, reagirali vaši prijatelji kad ste rekli dajem ostavku, postaću dobrovoljac, europski dobrovoljac, bavit ću se volonterskim radom. Što su rekli? Oni su već znali da će to završiti tako, ja sam takva još od malih nogu. Spakiram se na brzinu i odem nekama. Ali jesu li e, imali razumijevanja za vašu odluku? Ne. Bilo je veoma teško obitelji objasniti zašto to činim. Međutim, eto, vrijeme protiče i stvari polako sjede na svoje mjesto i, i kod njih. Nadam se da će i dalje biti tako. Idli, kako je danas situacija? radili u Budimpešti e, e, još veći broj volontera. Ja pripremam novi projekt. U listopadu ćemo ostvariti novo stalno partnerstvo i krenuti s inovativnim projektom. Da budem potpuno iskrena, ovo nam je bio prvi projekt, rekla sam, svi smo volonteri. Iz tog je razloga neki put bilo prilično teško. No ono što vam treba je dobar tim. Bez dobrog tima nemoguće realizirati nešto u devet mjeseci na ovaj način. Ali ja kao i tim s kojim radimo u Budimpešti prilično smo uvjereni da ćemo realizirati to što planiramo. Velike su mogućnosti za mlade, za našu udrugu i velike su mogućnosti da se pomogne onima kojima je to najpotrebnije. Nećemo u detalje, no recite nam, koliko je lako ili pa koliko je teško organizaciji poput vaše uvezati se eh, s europskim snagama solidarnosti? Nije teško. Nije znači teško. Drago nam je to čuti. Da pače, veoma je lako. A kao sudionik, eh, koliko je lako ili teško bilo riješiti administrativne aspekte, Poslije dokumentaciju i srediti logistička pitanja. Veoma je lako. Podršku imate u vlastitoj zemlji i u zemlji u koju stižete. Doista je veoma lako. A što se korisnika tiče, pretpostavljam da volontere e, dočekujete raširenih ruku. Naravno da vam treba još volontera. Da, naravno nam je uvijek drago kad dođe još ljudi koji nam pomažu u radu. Imamo mnoge donacije velike količine sistema na raspolaganju, ali treba nam i radna snaga, da tako kažem. Zato hvala Elizabeti još jednom. Doista, to je bilo iskustvo na obostrano zadovoljstvo, a naročito su toga koristi imali beskućnici iz centra. To je mi na neki način predočilo mogućnost svijeta bez granica i bez jezičnih barijera jezične barijere, granice, sjedinjeni u raznolikosti, a to je ono što stalno govorimo. Gospodine povjereniče, jeste li znali za ovu mafiju? Da čujem što vi kažete na ovu priču. Čuo za, međutim, nikad se nisam imao prilike izravno susresti s njima, tako da je ovo za mene također velika povlastica. Naravno, Radi se, kažem opet, o, duši i o duhu europske integracije, no misija je još važnija od svega toga. Razina volonterstva u e, srednjoj Europi, a isto tako i prema istoku, jest, znamo, znatno niže no na zapadu Europe. Stoga upravo ovakve inicijative mogu pomoći da se tom duhu europskog e, građanstva udahne novi život Upravo zbog toga cijenim radilike i cijenim suradnju ovog tipa. To je novi tip suradnje da znamo, a međutim isto tako i da suradnja između Hrvata i Mađara ima tradiciju od bar 800 godina. No ovo je u svakom slučaju jedno novo obličje suradnje ta dva naroda. Još jednom tu se vidi koliko je na tom planu važna inovativnost. Radi se o socijalnim uslugama, radi se o sektorima i institucijama koje posao obavljaju na tradicionalan način. I onda odjednom, eto nekog, tko inovativnim metodama zapravo otvara novo poglavlje na tom planu. I jedno i drugo jednako je važno. Važno je za nas, važno je za Europu u cjelini. Putem Twittera dobili smo sljedeće pitanje. Netko pita, kakav je bio interes partnerskih zemalja u Europske, za Europske snage solidarnosti. I imamo li bilo kakve brojke koliko je e, zemalja sudjelovalo u aktivnostima? Kome se otvoren program? Da, da, naravno i se oni mogu pridružiti Europskim snagama solidarnosti. Upravo sam spomenuo, Turska primjerice. Preko 16.000 kandidatura pristiglo je molbi za učlanjenje, stiglo je iz Turske, zatim Island, Norveška, Ne vidim u ovom trenutku tu nijednu drugu zemlju koja nije član Europske unije. No eto, Makedonije primjerice. Lichtenstein, Dakle, inicijativa je otvorena e, zemljama koje pokriva politika susjedstva i naravno zemljama članicama. Uskoro ćete imati dakle i volontere s Islanda, nadamo se. Da, multikulturalnost nam je veoma važna. Upravo zbog toga bilo bi dobro da dođu volonteri iz čitavog niza različitih zemalja. To nam je veoma važno. Rekli ste netko iz Finske, zanimljiva kombinacija. Njemačka, Hrvatska, da, nordijske zemlje, Srednja Europa i tako dalje. To je veoma snažna kombinacija. A sada, internetski ekspert, influencer, Chico Paolo, sreo si se sa sudionicima još jučer i vjerojatno si razmislio o tome kako još veću vidljivost dati ovoj predivnoj priči. Da, ovo je fantastičan koncept koji doista ima potencijal da, da privuče veoma velik broj ljudi. Smisao je jasan, značaj je jasan, projekt je više dimenzionalan. Međutim, u današnjem svijetu, u današnjem društvu stvar morate i prodati, morate privući ljude. Nažalost, potreban je imidž potrebno je stvari i vizualizirati. Moramo poraditi na svim tim aspektima. I upravo tu društveni mediji mogu odigrati veliku ulogu jer su pravi provodnik upravo za ovakve poruke. Kad kažete društveni mediji, uglavnom mislite na Instagram, zar ne? Da, ja uglavnom radim s Instagramom. Što je konkretno vaša zamisa u ovom slučaju? Što je recept? Kako da ovu priču približimo još većem broju ljudi? Da, baš smo jučer popričali o tome. Nam da je pomalo površno sada progovarati o tim aspektima, međutim tih aspekata ima mnogo. Instagram, priče, live feed, konkretan izbor boja, način na koji se postavi priča, čitav niz aspekata koje moramo shvatiti, kako najbolje približiti to mladim ljudima, generaciji budućnosti. Stoga, da vam ja vodim komunikacije na projektu, ja bih prvo porazgovarao s influencerima s budimpeštanske scene mogli bismo stvoriti jedno cjelokupno iskustvo i provesti ga u praksu. Prvi korak u redu poslat ćemo e-mail svim influencerima koji su aktivni na sceni. Predložit ćemo im konkretno iskustvo, oni će doći, možda ovo baš nije najveselije, ali većina influencera zapravo nema konkretan sadržaj. Svi smo mi prazni i tražimo neko značenje u vlastnim životima. Influenci su samo manifestacija toga kakav je današnji život potreba ljudskog duha za nekim dubljim sadržajem, influenceru, morate predložiti nešto što doista ima smisla. I u većini slučajeva on će pristati. I znači, što ćete konkretno napraviti? Pa recimo, reću da ću vam bicikl, pa ćete moći se voziti biciklom, istraživati grad i informirati o tome. Jednostavno ćete živjeti to iskustvo, a nakon toga ćete zapravo započeti jedan trend. Zato se ti ljudi i zovu influenceri, naime, oni su ti koji utječu na stvaranje novog trenda. Vi jednostavno ne želite da takav jedan influencer bude promatrač, već e, jednostavno da, on treba biti e, netko ko će to proživjeti i on će se sresti s ljudima e, koji su u neimaštini. Mi jednostavno znamo kad je netko iskren jer se, a kada nije i kada se recimo pokušava protiv samog sebe, a ne tu ideju. Dakle, ono što mislim da je najvažnije je stvoriti svijest o nečemu. Dakle, treba nam e, feminizam, ekologija. Među mladim ljudima treba stvoriti tu osviještenost. I onda putem društvenih mreža se sve to može proširiti. Vi ste spomenuli Facebook. Tko ovdje govori Facebook? Ja nisam, ne koristim Facebook, to je za stare. Ja sam e, sasvim iskren. To je tužno. E, za par godina će možda neko reći, a vi koristite Instagram. I, on a će reći da više ne koristi Instagram jer svijet se brzo mijenja. Trebamo dakle stvoriti novi govor da dođemo do mladih ljudi. E, nisam ja jedini koji je influencer, ima ih mnogo drugih. A što vi koristite da se za vas sazna? Imamo e, Facebook i Instagram. A e, znate li e, tko vam se priključio na društvenim mrežama? Mađari ili izvan granica Mađarske? Dakle, imamo stranice i na engleskom jeziku. Ja sam i kontakt, međunarodni kontakt i dobivam svaki dan dva do pet e, mailova i e, poruka na Facebooku i uvjerena sam da i ljudi iz inozemstva e, nas kontaktiraju. osim toga imate lijepe majice i uvjeren sam da ih se može kupiti na internetu. Zaključno, što biste željeli da se dogodi u sljedećih pet godina u vašoj biciklističkoj mafiji? E, kakvu vrstu e, e, pomoći želite. Znam jako puno o europskim snagama solidarnosti i toga sam uvjerena da neću imati samo jedan novi projekt. Htjela bih da imamo mjesta ne samo za tri volontera, već za više njih da jednostavno imate taj jedan label kvalitete, oznaku kvalitete. Dakle, za one među vama koji nisu upoznati situacijom, morate imati oznaku kvalitete i sada imate mogućnost dovesti tri volontera. Koliko biste htjeli volontera dovesti? E, deset. Uvjerena sam da ako dovedemo 10 e, volontera da ćemo imati mogućnosti da oni sudjeluju u svim projektima u Budimpešti. Elizabeta, vi ste sada u Stuttgartu. Što vi želite i kako želite iskoristiti to iskustvo za dalje? Htjela bih raditi nešto što je vezano sa socijalnim radom. E, u Pokušavam se upisati na europske studije u Amsterdamu. Želim tamo ići i nadam se da ću tamo ići. A da li želite još jednom imati vlastitu udrugu? E, u, e, u Hrvatskoj? Pa ne, ne htjela bih imati udrugu ne u Hrvatskoj, bilo gdje drugdje, ne. Šalim se. Negdje u Europi ili u svijetu. Hvala lijepa, dakle, na svim ovim e, svjedočanstvima Hvala Ildiju, Robertu, Elizabeti i Paulu na savjetima. Jako su e, dobri i nadam se jedino da će potrebe biti manje. Naime, nadam se da će manje ljudi biti na ulicama, ali e, lijepo je što ćete nastaviti pomagati drugima u vašem projektu. Hvala.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 ali tih primjera ima mnogo. 15 tisuća volontera već je završilo različite e, misije u Europi ili e, su trenutno na njima, trenutno volontiraju. Kao što je povjerenik rekao, taj e, projekt će u budućnosti moći biti jednako privlačan kao i Erasmus. Hvala vam povjereniče što ste bili domaćin današnje rasprave. Zaista mi se sviđaju ovi dobrovoljci, ovi volonteri i ovaj trokut o kojem smo govorili je jako, jako posebna stvar. No prije nego što završimo danas, bilo bi lijepo da se ponovno slikamo. Molim naravno sve vas da odete u sredinu dvorane, no prije svega hvala svima Hvala svima na vremenu koji ste izdvojili i na ovome na, o čemu ste nam govorili. <laughs> Ah non, non, non, non, non, je vais, je vais pas le laisser là. <laughs> So Okay, so everyone, the idea is to move slightly. Molim, dakle, sve vas da odete u sredinu ove dvorane. Vi koji sjedite uh, u uh, negdje na u rubnim dijelovima dvorane, pomaknite se u sredinu kako biste svi bili na fotografiji. Molim i sve vas koji ste danas govorili, dakle odite okolo, molim vas nemojte jedino početi. Come come over, yes. Yeah.